glasali 12. Znači smatramo je odobrenom. Prelazimo na glasanje. Jensen i Holmajer izvješće. Glasanje o proračunskom postupku 2014. Otvoreno, zatvoreno. provedeno. Ako želi, vijeće može uzeti riječ. Predsjedateljice, uvaženi članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo, ja bih vam želio čestitati što ste zaključili glasanje o e, Europskom proračunu za financijsku godinu 2014. godine. E, Vijeće je sa zadovoljstvom ustanovilo da je Europski parlament potvrdio sporazum u odboru za miranje 11. i 12. studenoga. Kao što svi znate, sporazum koji je postugao odbor za miranje uključuje nekoliko zajedničkih izjava. Vijeće e, snažno podupire te izjave i u potpunosti je predano da podrži ovaj e, dogovor Gospođo predsjedateljice, dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da e, e, zahvalim e, gospodinu predsjedatelju odbora, gospodinu Masulu i Ani Jansen, Moniki Holmajer i Laviju, kao i drugim članovima Europskog parlamenta koji su sudjelovali u proračunskom postupku. Hvala im za njihov konstruktivan pristup. Hvala. Sada moram pročitati zajednički tekst. Odbor za mirenje je postikao sporazum 11. 12. studenoga i to je odobrilo parlament i vijeće. Proračunski postupak je proveden u, skladu sa e, ugovorom 12.14 i prema tome možemo to smatrati zaključenim. Zbog toga proglašavam da je proračun za 2014. godinu definitivno usvojen. Proračun će e, potpisati predsjednik Europskog parlamenta danas. Nastavljamo sa e, izvješćem Dehane. Imamo trenutno poimenično glasovanje. Zaključeno je. Aprovato. Usvojeno. Izvješće Giovanni Lavija, pojmenično glasovanje. Aprovato. Relazione... Usvojeno. Izvješće Fernandez tijeko je pojmenično glasovanje. Zaključeno. Usvojeno. Vijeće se želi e, nešto reći o izvješću Lavija. Izvolite, imate riječ. Gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici, uvažene dame i gospodo. Europski parlament e, danas je doveo do promjene vijeća o izmjeni proračuna 9 kroz 2013. To je u skladu sa političkim dogovorom koji je postignut u e, odboru za miranje. u skladu sa e, posljednjom rečenicom članka 314.4c ugovora o funkcioniranju Europske unije mogu vas izvijestiti da vijeće e, usvaja, odobrava amandman koji je usvojio Europski parlament što se tiče e, nacrta za 2013. godinu neće biti sastanka e, za odbora za mirenje kako to predviđa članak 314 ugovora o funkcioniranju Europske unije. To nam nije potrebno. Zahvaljujem. E, izvješće Böge. Glasanje je zaključeno. usvojeno. Izvješće Marinesku, poimenično glasanje, otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I usvojeno. Izvješće Moreira, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. E, izvještaj Prost usvojeno. Izvješće Klejs e, i poimenično glasovanje otvoreno, zaključeno i usvojeno. Izvješće Sartori otvoreno je poimenično glasanje zaključeno. usvojeno. Izvješće Nistelroje i Krel. Gospođo Berez, imate riječ. Gospođo predsjedavajuća, već sam uzela riječ u ponedjeljak vezano uz ovu temu. E, na konferenciji predsjednika o kršenju članaka 50, 56 i 63 nam brani da imamo glasovanje u demokratskim okolnostima. Žao mi je zbog toga. Ja sam jučer predložila predsjedniku Europskom parlamenta u ime odbora za zapošljavanje još jedan amandman u vidu usmenog amandmana što bi omogućilo ovome domu da donese odluku o temelju Europskog socijalnog fonda u iznosu od 25% sredstava iz kohezijskog fonda i žao mi je reći da to nije urodilo plodom. Onorevole Ferreira, prego. Gospođo Ferreira. Hvala. Gospođo predsjedavajuće, u ime mog kluba zastupnika želim reći da smo mi predložili određeni broj amandmana na ovo izvješće. Što se tiče zajedničkog strateškog okvira, htio bih ponoviti u ime moga kluba zastupnika da je ovaj postupak bio neprihvatljiv. Ovaj postupak ne omogućuje da se glasuje o našim amandmanima. Smatram da je to antidemokratske ograničenje i da je to nepoštivanje prava zastupnika koji imaju pravo predlagati amandmane o kojima bi trebalo biti moguće raspravljati i glasovati. To nije prvi put da se nalazimo u takvoj situaciji. Želim da odobrite glasovanje o našim amandmanima ovdje i sada. I ne vidim zašto ti amandmani ne bi mogli doći na glasovanje. Hvala. Diamo atto del, delle, degli interventi, ma dobbiamo... Primili smo k znanju, ali moramo nastaviti sa glasanjem. Kao što smo rekli na konferenciji, predsjednik je već se očitavao o svom stavu i predsjednik Šulc je obznanio svoj stav. Mislim da sada moramo dalje nastaviti sa e, glasanjem. Posljednji prilog. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja također tražim da se preispita stajalište predsjedništva. Ja sam predložila amandman 21. kojim se uvodi makroekonomska uvjetovanost. Mislim da je to vrlo važno jer to nema nikakve veze sa strukturnim fondovima. Tražim ovdje od predsjedništva da ponovno razmotri to pitanje i da se omogući razmatranje tog amandmana u vidu usmenog amandmana. Vuole intervenire, prego. Izvolite, želite li pojasniti što ste rekli? Niste pitali žele li e, članovi unijeti prigovor na ovaj usmeni amandman. Ako nam ne date priliku prije nego nastavimo. E, chiarito, e, credo di aver chiarito, comunque lo ribadisco. Mislila sam da sam pojasnila situaciju, no da ponovim, to nije moguće. Prvo moramo glasati o bloku broj 1, a onda ćemo nastaviti sa amandmanima. Mislim da smo to pojasnili i to na konferenciji e, predsjedništva i predsjednika Šulca. Mi sada nastavljamo sa glasanjem. E, stavljam na e, glasanje blok broj 1. Votacione chiusa. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, usvaja se. Dakle, on, e, za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 489 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 419 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada rezolucija. Otvara se glasovanje, zatvara se. Usvaja se. Izvještaj je. Prvi blok. Otvara se glasovanje. Voto Zatvara se. usvaja se, izvolite. Moram reći da je strašan način na koji ste proveli e, ovu sjednicu. Moja moj je klub pokušao uvesti amandman. Međutim, ako se odobri ovaj amandman, ako odobrim prethodni amandman, onda trebate odobriti i naš amandman ali činjenica da je, da uopće to došlo na dnevni red nije, naprosto je nevjerojatno. Ne znam kako je to ponašanje. Gospođo Hajms. Ja zapravo samo slijedim pravilama. Ako vi smatrate da je to nešto skandalozno i meni je žao, ali ne možemo, moramo se držati e, procedure. Dakle, sada dakle, izvještaj je Otvaram glasovanje, zatvaram. Usvaja se. Sada glasanje na rezoluciji. Otvara se glasovanje. Zatvara se. Usvaja se. Sada izvještaj Olbricht. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Za protiv suzdržani usvaja se prijedlog vijeća. 76 za protiv usvaja se. 77 za protiv suzdržani usvaja se. Zatim legislativna eh, rezolucija poimenično otvara se, zatvara. Usvaja se. Zatim izvještaj Pakarinen, prvi blok za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1.1.5 za protiv suzdržani usvaja se. Legislativna rezolucija. Pojedinačno glasovanje otvara se. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Izvještaj Ostinaru, Boštinaru prvi za protiv suzdržani. Usvaja se blok 2. Ne, ispričavam se. Vijeće, prijedlog vijeća. Usvaja se. Amandman 64 za protiv suzdržani. Usvaja se. Legislativna rezolucija pojedinačno otvara se. Zatvara se glasanje. Usvaja se. Izvještaj Celer. Blok 1 do 48 za protiv suzdržani usvaja se. Prijedlog komisije za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 49 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Legislativna rezolucija, poimenično glasovanje. Zatvora se. Usvaja se. Izvještaj e, Regner Kratsa glasuje se po blokovima za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 11, prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. 33 poimenično glasovanje otvara se, zatvara se. Usvojeno. Amandman 34. Poimenično otvara se. Zatvara se. Usvojeno. 38. Poimenično glasovanje otvara se. Zatvara se. Usvojeno. 47. Poimenično se otvara zatvara. Usvojeno. 50 poimenično. Otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 54. Poimenično glasovanje se otvara. Zatvara se. Usvaja se. Amandman 66 poimenično otvara se. Zatvara se. Usvaja se. 68 poimenično otvara se. Zatvara se. Odbija se. 83 poimenično glasanje se otvara. Zatvara se. Odbija se. 48. Pojemenično glasanje se otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 84. Pojemenično otvara se. Glasanje se zatvaram odbijeno. 49, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84, poimenično glasanje, otvoreno, zatvoreno, odbija se. Amandman 51, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87, poimenično glasanje, otvara se, zatvara Odbija 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 do 88 poimenično glasovanje otvara se, zatvara se. Odbija se. 55 do 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 poimenično, otvara se glasanje, glasanje se zatvara. Odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 Poimenično otvara se glasanje. Zatvara se. Usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 90. Poimenično glasovanje se otvara. Zatvara. Odbijeno 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 pojedinačno glaso, pojmenično glasovanje. Zatvara se. Odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 poimenično otvara se. Zatvara se. Odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 poimenično otvoreno, zatvara se. Odbija se 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se 73, poimenično otvaramo glasanje, zatvaramo. Odbija se. 32 za protiv suzdržani usvaja se. 74 poimenično. Otvaramo glasanje. Zatvaramo. Odbija se. 35 za protiv suzdržani usvaja se. 75 poimenično otvara se. Zatvara. Odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 poimenično otvara se glasanje, zatvara se. Odbijeno. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 poimenično otvaramo, zatvara se. Odbijeno. 78. Poimenično glasovanje se otvara. Zatvara. Odbija se. 79. Poimenično glasanje se otvara. Zatvara. Odbija se. 39. Poimenično otvara se. Zatvara. Usvaja se. 67 poimenično otvara se. Zatvaram. Odbija se. 80 poimenično otvara se. Zatvara. Odbija se. 81 poimenično otvara se. Zatvaram. Odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 poimenično otvara se. Zatvaram. Odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog komisije, poimenično glasovanje otvara se. Zatvaram. Usvaja se. Zakonodavna rezolucija. Poimenično otvara se. Zatvara. Usvaja se. vam. Izvještaj Perez Prvi amandman, prvi dio za, protiv suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv suzdržani, usvaja se. Treći dio. Drugi dio, glasovanje drugom dijelu, e, otvara se glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Treći dio poimenično glasovanja otvara se. Zatvaram. usvaja se četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se peti dio, poimenično glasovanje otvoramo, zatvoramo, usvaja se šesti dio, poimenično glasovanje, otvara se, zatvaram, usvojeno, sedmi dio, poimenično otvara se, Zatvoram. Usvojeno. Osmi dio, poimenično glasovanje se otvoram. Zatvoram. Usvoja se. Deveti dio, poimenično otvora se. Zatvoram. Usvojeno. Deseti dio. Amandman. E, glasovanje se otvara. Zatvara. Odbijeno. Amandman broj dva. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo to još jednom provjeriti. Otvaramo glasovanje. Zatvara se. Odbijenom. Amandman prvi, prvi dio. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvojeno drugi dio. Pojeminečno glasovanje otvaramo. Zatvoreno. Ispričavam se. Odbija se. Treći dio se ne razmatra. Prijedlog komisije za protiv suzdržani usvaja se. Zakonodavna rezolucija. Pojedinačno glasovanje se otvara. Gospođo Bereš, svolite. Htjela bih da pokrenemo pregovore s vijećem kako bismo stali na kraj, kako bismo dovršili ovo propise do kraja parlamentarnog saziva, dakle molim vas da nam date ovlaštenje za to da se to vrati na odbor i da se krene u pregovore. U redu, na glasanje se stavila, eh, stavljamo eh, izvještaj eh, izvjestitelja usvojenom. Izvještaj Lavija, prvi amandman. Ispričavam se, gospodine De Castro. E, hvala predsjedavateljice i kolege. E, sada ćemo početi glasovanje o pet zakonodavnih e, rezolucija koje se radi e, u kojima se radi o reformi za, zajedničke poljoprivredne politike. Dugo smo na njima radili, više dvije i pol godine, 26 kolega je sudjelovalo u pregovaračkom timu i došli su do važnog zaključka. Mislim da je važno da svi podržimo ove, kompromise glasujući za, tako da upravo ne ugrozimo sav ovaj rad protekle dvije i pol godine. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine De Castro. Dakle, izvještaj Delavija, prvi amandman po imenično glasanje otvara se, zatvara. Usvaja se. Prijedlog komisije usvaja se. Zakonodavna rezolucija poimenično glasanje se otvara. Zatvara se. Usvojeno. Izvještaj Kapola Santos, prvi amandman, poimenično glasanje otvara se, zatvora. Usvojeno. Prijedlog komisije za protiv suzdržani usvaja se. Zakonodavna rezolucija poimenično otvoreno, zatvoreno. Usvojeno. E, izvještaj Danta. Prvi amandman. Poimenično glasanje otvara se. Zatvora. Usvaja se. Prijedlog komisije za protiv suzdržani. Usvaja se. Zakonodavna rezolucija. Otvaramo poimenično glasanje. Zatvara se. Usvojeno. Izvještaj Kapola Santos, prvi amandman, poimenično glasanje otvara se, zatvara se. Usvaja se. Prijedlog komisije za protiv suzdržani usvaja se. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasanje se otvara, zatvaram. Usvaja se. Izvještaj DES za protiv suzdržani usvaja se blok 2 odbija, odnosno ne razmatra se. E, prijedlog komisije za protiv suzdržani usvaja se. Zakonodavna rezolucija otvara se poimenično glasanje. Zatvara se. Usvaja se. Izvještaj Vlasak, amandman 5 za e, izvjestitelj se e, želi javiti. Izvolite, gospodine Vlasak. Dame i gospodo, uskoro ćemo glasati o zakonodavnom e, izvještaju koji će omogućiti dvije države, državama članicama da koriste neiskorištene strukturne fondove još godinu dana. E, to smo odlučili za vrijeme pregovara u, u Europskom vijeću. Većina E, odbora u našem domu naprosto je prihvatilo to unatoč činjenici da odbor za proračun vjeruje da bi ne samo te dvije države članice nego sve trebalo imati više vremena kako nitko ne bi ostao uskraćen. Međutim, čak i pravna služba vijeća smatra da bi ovo mogalo biti problematično budući da njegov rezultat ne poštuje načelo jednakog tretmana za sve države članice. Dragi kolege, ja kao izvjestitelj obavio sam svoj dio posla i ispregovarao sam u trijalogu ono što su moji kolege željeli unato činjenici da ja osobno ne mogu podržati rezultat ovoga. Hvala lijepa. Hvala gospodine Vlasak. Amandman 5 za protiv suzdržani usvaja se. Četiri se ne razmatra. Prijedlog komisije za protiv suzdržani usvaja se. Zakonodavna rezolucija. Otvaramo poimenično glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se. Izvještaj Olbricht. Izvolite. Ne radi nam strojevi za glasanje, molio bih da dođu tehničari. U redu, odmah ću vam to riješiti. Dakle, izvještaj Olbricht. Izvolite, gospodin Devarić. Hvala gospođo predsjedavajuća. Mi ćemo glasovati o ovom izvješću koje je iznimno bitno za borbu protiv nezaposlenosti mladih u europskim zemljama, posebno Francuskoj i Italiji. To su zemlje koje su najviše pogođene problemom nezaposlenosti mladih. Isto tako i zemlje Trojke, Grčka i Irska. Nastojimo promijeniti pravila, naime to nije bilo moguće i mislim da je to uistinu skandalozno. To ne ide u korist interesa mladih u svakom slučaju. Sve ovo vrlo nedemokratski i ne odvija se na pravi način. nominale, votazione aperta. Hvala. Chiusa. Zatvoreno. Respinto. Emendamento... odbijeno. Amandman 3. Pojmenično glasovanje. Otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 4. Poimenično glasanje se otvara. Zatvara. Odbijeno. Pet e, poimenično glasanje. Otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman šest. Poimenično glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 7. Poimenično glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 8. Poimenično glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 9. Poimenično glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 1. Poimenično glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Prijedlog komisije tko je za? Gospodine Olbricht. Oprostite, Hvala. Imam jednu molbu. E, poslovnik predviđa da moramo imati poimenično glasanje kod važnih tena. Znam da kolege i zeleni imaju problema s ovim izvještajem, ali to ne znači da je baš svako glasanje važno. Ja bih zamolio naše službe da to ozbiljno preispitaju. Zahvaljujem. Dobro, sada stavljam na glasanje prijedlog komisije. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, provedeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Livao izvešte. Dajem riječ izvjestitelju. Izvolite. Samo još e, jedno objašnjenje vezano uz ovaj izvještaj. Imali smo e, mnogo rasprava u našem odboru i odbor se izjasnio protiv e, mišljenja, ali od komisije smo dobili objašnjenje da e, će se ukloniti nedostaci na koje smo ukazali i da će se držati pravila koja već vrijede u čitavoj regiji. Hvala. Sada stavljam na glasanje ovaj sporazum. Provedeno. Prelazimo na Fox Hefner izvještaj. Gospodine Hefner, tražite riječ. drage kolege, imali smo dva, tri e, usmena amandmana i prije nego što dam iznašćenje ne želim prekidati glasanje. E, zahtjevi za amandmanima su tehničke prirode i lingvističke prirode nakon glasanja u odboru. Treći zahtjev e, želi riječ Brisel izbaciti iz tog prijedloga da bi se održala temeljna priroda ovog izvještaja, a to je da se ne izjašnjavamo o Briselu i o Strasburu. Taj izvještaj, o njemu mogu glasati svi članovi, bez obzira o tome e, za što plediraju, za koje sjedište, za koje radno mjesto. Riječ je o pravu Europskog parlamenta da u budućnosti sam odlučuje o ovom pitanju, a ne e, da e, se šikanira. Hvala vam. Hvala. Kada dođemo do usmenih amandmana, onda ćemo se njima i baviti. E, stavak prvi, prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provedeno. Drugi dio, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno, zatvoreno. Provedeno e, Stavak 2, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, provedeno. Drugi dio, poimenično glasanje je otvoreno, zatvoreno. Usvojeno, stavak 2, poimenično glasanje je otvoreno, zatvoreno. Usvojeno. Stavak peti. Otvara se glasanje. Zatvara se. Usvojeno. Sada imamo usmeni amandman. Ima li nekih prigovora? Ako ne, onda ćemo nastaviti. E, trebamo 40 e, zastupnika. Imamo 40 zastupnika pa nećemo glasati o amandmanu. E, Ko je za, tko je protiv, suzdržani, provedeno. E, drugi dio, e, poimenično glasanje. Glasamo o prvom dijelu. Zatvaramo glasanje. Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasanje, otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Treći dio. Tko je za? Molim vas, podignite ruke ako ste za. Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Treći dio. Otvaramo glasanje. Zatvaramo. Odbijeno. Morate više podići ruke. Usmeni amandman imali kakvih prigovora? Da. U tom slučaju nastavit ćemo s prvim dijelom, stavak 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasanje, otvoreno. Zatvoreno. usvojeno. Uvodna izjava A, usmeni amandman. Ima li, protivi li se netko tome? Ne. Nema pregovora na ovaj usmeni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvodna izjava D. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano? Usvojeno. Drugi dio poimenično glasanje otvoreno, zatvoreno. Usvojeno. Uvodna izjava F. O. E, ispričavam se s O. Vraćam se na F. Tko je za, tko je protiv? Provedeno. Drugi dio poimenično glasanje otvoreno, zatvoreno. usvojeno. Sada imamo uvodnu izjavu O, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno uvodna izjava T, prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, poimenično glasanje, otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvojeno. Glasanje o čitavoj rezoluciji kao cjelini. Pojmenično glasanje otvoreno, zatvoreno. Provedeno. Ce l'abbiamo